Colleagues, uh, um, uh, Uvaženi kolege, s obzirom da predsjednik odbora, niti podpredsjednici odbora ne mogu doći na današnji sastanak, gospođa Götz je ovdje na prvom dijelu sastanka, ja sam od mene su tražili da predsjedam prvim dijelom ovog sastanka, nadam se da to neće naići na pretjerano veliki otpor. Kao što su zatražili izvjestitelji, htio bih samo navesti nekoliko izmjena e, dnevnog reda. Kao prvo točka četiri dnevnog reda o kazneno-pravnoj zaštiti eura i ostalih valuta od krivotvorenja, to je izvješće zastupnice McIntyre. O tome ćemo imati raspravu oko 16.15. Iz tog razloga krećemo od pete točke dnevnog reda o presudi suda Europske unije i s točkom 6 o izaslanstvu odbora LIBE. A što se tiče zahtjeva e, da se rasprava o mišljenju zastupnice Flašikove Benove odgodi, dakle to će biti po točkom broj 8. Na zahtjev izvjestitelja glasovanje o izvješću zastupnice Gabriel će biti odgođeno za sljedeći sastanak odbora. Ako nemate nikakvih prigovora, e, predlažem da usvojimo dnevni red. Hvala. A sada bih vas vam zatražio vašu potporu za sljedeće preporuke koordinatora kao prvo imenovanje izvjestitelja. Vidim da mogu reći da mi je uistinu zadovoljstvo što sam osobno imenovan za izvjestitelja kada je riječ o 29. godišnjem izvješću o praćenju prava Europske unije 2011. Ako nema nikakvih snažnih prigovora na to, onda se i to smatra usvojenim. Vidim da nema prigovora. Hvala. Sada prelazimo na treću točku, a to je trenutna situacija tekućih međuinstitucionalnih pregovora u zakonodavnim postupcima, dakle trijalog o višegodišnjem financijskom okviru. Kao što znate, predsjednik, eh, gospodin Lopez Guilar, sada predsjeda dvama trijalozima kako bi se došlo do rješenja u svezi sa pitanjem delegiranih akata u kontekstu financijskih programa i naravno sve u sklopu naših nadležnosti. Sa strane parlamenta mi smo izradili jedno kompromisno rješenje koje bi ispunilo zahtjeve konferencije predsjednika, a i naših koordinatora. I na temelju presedana e, koji su ispregovarani o drugim financijskim instrumentima u nekim drugim odborima. Ostvaren je napredak vezan uz program koji se tiče pravosuđa. Komisija, opća uprava HOME, je tijekom e, posljednjeg trijaloga e, preuzela na sebe da će nam u pisanom obliku podnijeti neke prijedloge. E, opća uprava HOM je se obvezala da će nam najkasnije do petka e, dostaviti te prijedloge, međutim za sada ih još nismo dobili. Zajedno sa svim izvjestiteljima i izvjestiteljima o sjeni predsjednik će i dalje nastojati braniti ovlasti parlamenta u ovim pitanjima i naravno mi ćemo vas izvijestiti o svim najnovijim zbivanjima kao i o tome kako je primljeno priopćenje komisije. Sljedeći sastanak trijaloga mogao bi se održati 25. rujna. Predsjednik će također podnijeti izvješće predsjedniku Šulcu koji će održati trijalog na visokoj razini u sljedećim tjednima. Uvaženi kolege, sada prelazim na točku 5 dnevnog reda, a to je presuda u predmetu C 648 kroz 11 Suda Evropske unije o državi članice nadležnoj za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u više od jedne države članice od strane maloljetnika bez pratnje. to je država u kojoj je maloljetnik prisutan nakon što je u toj zemlji, odnosno na njezinom teritoriju, podnio zahtjev za azil. Sada ću dati riječ pravnoj službi koja će predstaviti ovaj predmet koji je od posebnog interesa za parlamenta s obzirom na zajedničku političku deklaraciju koja se nalazi uz reviziju uredbe Dublin, Dublinske uredbe. E, tu se također spominje e, izrijekom ova presuda. Prema tome, e, u razmatranju novog zakonodavnog akta cilj je da se izvrši prilagodba tekstu Dublinske uredbe Ukoliko do toga dođe, odredbe se tiču dakle, tražitelja azila koji su maloljetnici bez pratnje i koji podnose zahtjev za međunarodnu zaštitu. Sada ću predati riječ pravnoj službi koja će nam održati izlaganje. Izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Predmet koji ste upravo ovdje izložili tiče se tumačenja uredbe Dublin 2. Kao što znate, e, e, to je dio takozvanog paketa o azilu koji je nedavno usvojen. Samo da podsjetim, ova uredba iz Dublina e, navela je kriterije za, za prespitivanje zahtjeva za azil podnesen u Europskoj uniji, tako da se nadležnost rezervira za jednu jedinu državu članicu. E, postoji hierarhija od tih kriterija, kriterija postoji pravilo da e, se nadležna država članica ne može e, utvrđivati prema općim kriterijima. U takvom slučaju radi se o državi gdje je prvo podnesen zahtjev i ona je nadležna ta država može biti nadležna e, na temelju takozvane klauzule o suverenitetu. Nadalje, u uredbi se daju pravila za situaciju kada državljani treće države traže azil u državi članici koja nije ona određena prema pravilima e, uredbe, a uredba navodi kakav postupak je za prebacivanje tražitelja azila u nadležnu državu članicu. Sudski predmet o kojem ćemo danas razgovarati započeo je sa zahtjevom za donošenje odluka prethodnom pitanju iz Ujedinjenog kraljevstva e, žalbeni sud Engleske Walesa odlučio o primjeni članka 6 e, uredbe iz Dublina o utvrđivanju nadležne države članice za preispitivanje zahtjeva za azil maloljetnika bez pratnje. E, što se tiče glavnog postupka pred nacionalnim sudom, tamo su bila dva maloljetnika E, tri maloljetnika različitih nacionalnosti koji su tražili azil u Ujedinjenom kraljevstvu. S njime nije bilo zakonito nazočnih članova obitelji u državama članicama Europske unije. Nadalje utvrđeno da su ti maloljetnici već podnijeli zahtjev za azil i u drugim državama članicama u Italiji i u Nizozemskoj. Stoga je odlučeno da će maloljetnici biti prebačeni u te one države članice koje su se smatrale nadležnima za ispitivanje zahtjeva za azil. Ti maloljetnici e, su e, pobijali e, zakonitost odluke o njihovom prebacivanju nakon što je jedan već prebačen, vlasti Ujedinjenog kraljevstva odlučili su ispitati same zahtjeve za azil temeljem takozvane klauzule o suverenitetu. No, pitanje koje, e, no, e, sud Ujedinog Kraljevstva e, zatražio je tumačenje članka 6. Članak 6 određuje koja je država nadležna u dva koraka. Prvo, Postavlja se pitanje ima li maloljetnik bez pratnje članova obitelji od nekoj od ispitivanih država članica. Ako je, onda ta država članica postaje nadležna za ispitivanje zahtjeva, ako je to u najboljem interesu djeteta. Kao što smo već rekli, tri maloljetnika u ovom slučaju nisu imale, imali takve članove obitelji u EU. U takvom slučaju E, to je država članica, citiram, e, u kojoj je maloljetnik podnio zahtjev za azil, ona je nadležna. No što ako je maloljetnik podnio zahtjev u više od jedne, u nekoliko država članica Europske unije, kao što su tu učinila tri maloljetnika u ovom predmetu? Članak 6 jasno ne daje rješenje za takvu situaciju. Možda se sjećate, članak 6 bio je jedan od e, teških točaka pregovora između vijeća i parlamenta novoj uredbi iz Dublina zbog nedostatka jasnoće u slučaju višestrukih zahtjeva. Vratit ću se na to, ali prvo reći ću vam kako je rješenje dao sud. Sud je presudio da kada e, maloljetnik bez pratnje, bez članova obitelji, zakonito prisutnih na državnom teritoriju države članice, kada je podnio zahtjev u više od jedne države članice, tada država članica u kojoj se nalazi maloljetnik, nakon što je u njoj podnio zahtjev, se određuje kao nadležna država članica. E, da bi došlo do takve odluke, sud je e, prvo uzeo u obzir e, izričaj i kontekst te odredbe i smatrao da ona ne daje pojašnjenje glede toga na koji se zahtjev misli, prvi, drugi ili posljednji. Tako se članak 6 može tumačiti kao što su tvrdili neki sudionici u e, postupku kao opće e, pravilo prebivalištu. E, kao što je rekao nezavisni odvjetnik, članak 6 mora obuhvati sve moguće situacije maloljetnika bez pratnje. Drugo, sud je tumačio članak 6 u svjetlu cilja same uredbe, a to je učinkovit brz pristup postupku za azil i e, članak 6 e, konkretnije tumačio koji je usmjeren e, konkretno na maloljetnike bez pratnje i uzeo je u obzir da se ta odredba zapravo tiče ne maloljetnika bez pratnje kao specijalne skupine podnositelja zahtjeva za azil i međunarodnu zaštitu i sud je rekao da postupak kojim je izložen taj maloljetnik ne treba biti nepotrebno produljivan i zbog toga maloljetnik bez prakse ne smije biti prebacivan u drugu državu članicu. Što se tiče članka 15 uredbe, e, dakle temeljnih prava i načela ugrađenih u povelju, sud je dakle e, zapravo prešao na tumačenje odredbe u skladu s poveljom i e, zaključio je e, da treba donijeti zaključak u načelu načela najboljeg e, u svjetlu načela najboljeg interesa djeteta i u načelu se određuje da država u kojoj je maloljetnik prisutan nakon što je njoj podnio zahtjev nadležna država i komisija i parlament pokušavaju u svjetlu ovog od presude suda E, dati pojašnjenje e, bivšeg članka 6 koji je sad postao članak 8 u najboljem interesu djeteta e, koje treba biti prva stvar koja se razmitra kod određivanja nadležne države. Komisija je tako postupila u najnovijim odlukama o zahtjevima, a parlament je isto tako uložio napor da, više, jasnoće članku 6 i zaštiti tih maloljetnika kako bi se izbjegla nepotrebna prebacivanja maloljetnika u države članice no vijeće se tome protivilo i tu je govorilo da treba biti e, država prvog zahtjeva i e, o opasnosti e, odabiranja proizvoljnog e, suda i države na kraju e, stoga e, je postignuta suglasnost da se zadrži tekst uredbe e, članka 8 uredbe iz Dublina, a da je upućivanje s upućivanjem na državu članicu u kojoj je maloljetnik podnio zahtjev bez posebnog upućivanja na situacije višestrukih zahtjeva, a upućivanje je dodano na opće interese djeteta općenito. Uz to e, u zajedničkoj izjavi e, e, dogovoreno je koja je objavljena u službenom listu Europske unije zajedno sa uredbom iz Dublina da će komisija razmotriti reviziju odredbe o maloljetnicima bez pratnje u svjetlu rezultata ovog predmeta nakon što je sud donio u njemu odluku najkasnije do, 16, do e, srpnja 2016. A onda će zakonodavac e, izvršiti svoju nadležnost u duhu najboljeg interesa djeteta. Pretpostavljam da sada e, komisija analizira učinak presude u svjetlu ove zajedničke izjave, a ta presuda će biti vrlo važna za tumačenje članka 8 nove uredbe iz Dublina nakon što ona postane primjenjiva. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Nekoliko kolega je zatražilo riječ. Predlažem da im samo damo, sada damo riječ, a nakon toga ću dati riječ predstavniku komisije gospodinu Rajnu. Zastupnica Wikstrom ima riječ. Hvala. Moram priznati da nije baš često da u ovome odboru uistinu budemo ganuti riječima pravne službe, ali Danas je takav dan i moram vas podsjetiti i vas, predsjedniče, i ostale izvjestitelje u Sjeni koliko smo do samoga kraja radili na tome. Moram, vas, moram vam svima na tome zahvaliti na onome što smo postigli, jer uistinu to dokazuje da su ponekad čuda moguća. Kao što svi znate, usvojili smo zajednički sustav azila u lipnju, a tu je i uredba Dublin 3 za koju sam ja izvjestiteljica. Jedno od najtežih pitanja prije nego što smo došli do konačnog rješenja, a premostili smo brojne prepreke, bilo je upravo pitanje maloljetnika bez pratnje i gdje bi se trebala razmatrati njihov zahtjev. U prethodnom uredbi stajalo je da to treba biti samo u zemlji, citiram, e, gdje je podnesen zahtjev za azil. A to se u većini slučajeva tumačilo na način da bi maloljetnika bez pratnje trebalo poslati natrag u zemlju gdje je prvi put ušao u Europsku uniju. Međutim, e, komisije i parlament su u postupku ove revizije htjeli razjasniti situaciju, tako da to bude tamo gdje je najnoviji zahtjev podnesen. Vijeće je također tražio da se situacija razjasni, međutim oni su htjeli da to bude tamo gdje je podnesen prvi zahtjev za azil. Tako da je bilo nemoguće doći do kompromisa među institucijama u ovom pitanju. Na kraju je dogovoreno da se zadrži formulacija iz prethodne uredbe, ali da se doda pod uvjetom da je to u interesu maloljetnika. I uz to e, zajednička izjava koja se tiče e, sudskog predmeta, Kamila je to upravo pročitala naglas, zajednička izjava koju su potpisale sve tri institucije navodi da nakon što se donese sudska presuda u predmetu, komisija će izvršiti reviziju spomenutog članka i uskladiti ga sa ishodom e, sudske odluke. Drago mi je e, bilo vidjeti konačni ishod sudske odluke jer to dokazuje da je naše tumačenje bilo točno. Maloljetnike ne treba nepotrebno micati po našem kontinentu i mislim da smo isto tako njima omogućili da e, mirno borave na teritoriju države članice gdje se nalaze i vidjet ćemo kako će to odjeknuti u različitim državama članicama Europske unije. Prema mom mišljenju presuda je jasna i treba je provoditi na taj način maloljetnike bez pratnje ne treba e, stavljati pod sustav prijenosa iz Dublinskog sustava. Vidjet ćemo od komisije da li se te odredbe poštuju i hoće li se one uistinu i provoditi u državama članicama. pretpostavljam da će komisija sukladno presudi suda e, ponovno e, doći u parlament, predložiti reviziju članka 8 stavka 4 kako bi se to uskladilo sa novom Dublinskom uredbom, odnosno kako bi se ona uskladila sa ovom sudskom presudom. I moje pitanje komisije je vrlo jednostavno kada možemo očekivati takav potez. I s time vam zahvaljujem i radujem se čuti odgovor na to pitanje. Da, u svakom slučaju ćemo dati komisiji mogućnost da na kraju odgovori na konkretna pitanja i želim samo odati počast, eh, gospođo Vikstrom, na vašem trudu. Naravno, vi ste surađivali s drugima, ali i sami ste odradili velik dio posla. Vidjet ćemo eh, dakle, kako će se stvari razvijati eh, tijekom današnje rasprave. Sada riječ ima zastupnica Hvala lijepa nakon riječi moje kolegice pokušat ću biti kratka. Ono što me posebno zaokuplja je činjenica da je presuda jedno, a prilagodba i posljedice u praksi nešto sasvim drugo. Stoga spontano postavljam sljedeće pitanje. Koje će biti posljedice ove presude posebice postaje očevidno da u pitanju prava azila e, rješavamo sve na jedan način, a u, u okviru postupanja sa maloljetnicima još uvijek imamo dosta otvorenih pitanja koja moramo riješiti. Osobno bih naglasila i napomenula da u novoj inačici Dublinske uredbe sa svojim prilično rigidnim odredbama još uvijek ne mogu reći da sam njima zadovoljna jer su takve odredbe dovele do toga da tražitelji azila zapravo ne uživaju e, ravnopravan postupak i jednake uvjete na teritoriju različitih država članica, već i dalje postoji neravnoteža. Istodobno nadam se da ćemo u pitanju maloljetnika bez pratnje, e, da će se jedna drugačija praksa e, uvriježiti koja će više uzimati u obzir interese maloljetnika. Hvala. zastupnice Move. Hvala. Ja ću govoriti na mađarskom. Budući da je ovo pitanje nešto što postaje sve relevantnije u mojoj zemlji. Imamo sve veći broj tražitelja azila u Mađarskoj. Nedavno je bilo i napetosti do kojih je došlo zbog činjenice da je novro, otvoren novi prihvatni centar u Mađarskoj. Činjenica da stotine tisuća ljudi napuštaju svoje domove uglavnom je posljedica ratova e, do kojih dolazi, to su nepravedni ratovi. Isto tako je nepravedan i sustav međunarodne zajednice. Mislim da možemo reći da je to samo po sebi nešto vrlo loše. Dakle, to je loše za one koji napuštaju svoje domove, ali isto tako i za one koji u zemlji koje prihvaćaju e, tražitelje azila su izloženi različitim napetostima. Međutim, još uvijek mi nije jasno sljedeće. Osnovno je pitanje što zapravo obuhvaća pojam maloljetnika bez pratnje e, koji traži azil u Europi. Dakle, pitanje je kako ta djeca dolaze u Europu, jesu li oni žrtve trgovine ljudima? Naravno, neće se dogoditi da desetogodišnje dijete naprosto odluči otputovati u Europu. Je li se itko bavi pitanjima i razlozima e, zbog kojih je do toga došla? Je li to u pitanju e, trgovina ljudima i da li se provode istrage? Zgoreće istrage. To je bilo pitanje. Prvo pitanje, zahvaljujem e, izlaganju pravne službe. Kada se zahtjev za azil razmatra, dakle, prilikom razmatranja zahtjeva, bitno je znati koji je zapravo interes i kako zaštititi prava djeteta. Pitam se imali stručnjaka koji tijekom postupka predstavljaju zemlju iz koje dijete dolazi i hoće li se zaštititi prava e, toga djeteta kako bi živjelo obitelji e, iz koje je došlo i da govori svojim vlastitim jezikom. Ili samo možemo pretpostaviti da bilo tko ko dolazi iz trećeg neke zemlje trećeg svijeta treba biti primljen u Europi budući da treći svijet naprosto nije mjesto gdje bi djeca trebala odrastati. Na taj način ćemo naprosto e, samo doprinijeti već postojeće situacije. Um, Mislim da bismo ovo morali staviti u pravi kontekst. Danas ovdje razgovaramo o presudi u sudskoj presudi. Prema tome nije riječ o pitanju maloljetnika bez pratnje, to bi bila mnogo šira rasprava. Mislim da isto tako trebamo to dovesti u vezu sa rezolucijom koju je parlament e, osvojio o pitanju maloljetnika bez pratnje, a to je doneseno prošli tjedan u Strasburu na temelju izvješća Grisberg. Isto tako se e, provode i neke aktivnosti kako bi se utvrdili e, ljudi koji trguju e, ljudima i koji zapravo dovode maloljetnike bez pratnje u takvu situaciju. Međutim, to je jedno paralelno pitanje koje ne smijemo ispustiti iz vida. E, ovdje razgovaramo o jednom uskom aspektu postupanja prema tim mladim ljudima, maloljetnicima bez pratnje. Što se tiče ove sudske odluke, i subjektivnosti koja je nužna prilikom e, postupanja prema maloljetnicima bez pratnje, to je zapravo nešto što je zanimljivo na način da smo čuli jednu stvar e, od pravne službe, dakle svi uvijek žele da postoji što veća jasnoća, no s druge strane kada imamo posla s takvom kategorijom osoba bez obzira na okolnosti e, moramo donekle biti i subjektivni dakle to je moje mišljenje prema tome ako mi dopustite e, sada ću dati riječ komisiji kako bi e, smo čuli odgovore na konkretna pitanja posebno što se tiče provedbe molim gospodina Stevena Rajna koji je zamjenik odjela da nam nešto kaže o tom pitanju odnosno da odgovori na pitanja Hvala, gospodine predsjedavajući. Komisija pozdravlja ovu presudu Europskog suda. Povjerenica Malstrom je u Strasburu na plenarnoj sjednici prilikom e, usvajanja paketa mjera o azilu, to se već spomenula, za nas je ova presuda iznimno velike važnosti i potvrđuje mišljenje komisije o tumačenju e, važećih odredbi Dublinske uredbe. Prema tome, Formulacija ostaje nepromjenjenom, e, ali je pravo značenje tih odredbi razjašnjeno tumačenjem koje je dao sud. Potvrđuje se da nepotrebni transfer djece među državama članicama treba izbjeći u svrhu kako bi se zaštitio interes djece, te se u tom smislu zahtjev za azil treba razmotriti u državi na čijem teritoriju se e, maloljetnik nalazi. Prilikom usvajanja uredbe komisija je u zajedničkoj izjavi rekla da će uzeti u obzir presudu. Isto tako ćemo uzeti u razmatranje bili bilo dobro izmijeniti članak 8.4. Ako dođe do izmjena, e, one će biti ciljane i ticat će se ove konkretne odredbe. Komisija još uvijek komisijne službe interno razmatraju hoće li takve izmjene biti potrebne. Naravno, izmjene i dopune kojim bi se pojasnilo točno tumačenje odredbe bilo bi optimalno, to smo mi predložili i u inicijalnom prijedlogu. Istovremeno presuda je vrlo jasna i smjesta je primjenjiva. Prema tome e, mi e, interno razmatramo o tome je li amandman uopće potreban, hoćemo li ići u izmjene i dopune, a o tome ćemo konačnu odluku donijeti pravovremeno. Naravno, ako se odlučimo za izmjene, parlament i vijeće će u konačnici e, donijeti svoj sud o takvom prijedlogu koji mi iznesemo. Što se tiče vremenskog okvira, još nam nije u potpunosti jasna situacija, to će ovisiti o nekim političkim faktorima, prema tome nisam sada u mogućnosti da se o tome očitujem trenutno. E, postavljeno je pitanje o izvršenju presude u državama članicama. Naime, e, presuda je donesena još u lipnju, kao i sve odluke Suda Europske unije o propisima koje su već na snazi one odmah postaju sastavni dio akija i odmah e, su primjenjive u državama članicama, pa očekujemo da će to biti i slučaj. E, naravno, prilikom kontaktnog odbora, e, čiji je sastanak održan nakon donošenja presude. Mi smo na to skrenuli pozornost i mi ćemo to i dalje pratiti tijekom uobičajenog praćenja provedbe akija. A ako bude nekih problema mi ćemo to svakako pratiti, naravno koristeći se e, ovlastima kojima raspolažemo. A ako se pojavi potreba nećemo oklijevati niti da krenemo u službeni postupak ako se utvrdi da je došlo do povrede važećih odredbi, naravno s obzirom na vrlo jasnu odluku koju je dao sud. Hvala. Hvala vam lijepa i možda nas komisija može i dalje informirati o tome kako se e, ovo provodi ili ne provodi. Siguran sam da će to odbor jako zanimati. Hvala vam. Dobro, a sad idemo dalje na sljedeću stavku dnevnog reda, to je točka šest na našem izmijenjenom dnevnom redu. E, delegacija Libea u Europskoj agenciju za operativno upravljanje velikih IT sustava u području slobode, sigurnosti i pravosuđa, EU-LISA. E, sjedište joj je u Talinu e u Estoniji. To je zaslanstvo, e, bilo je tamo 1. E, prosinca 2012. i e, nova agencija za operativno upravljanje počela je funkcionirati 1. prosinca prošle godine i zaslanstvo je otišlo u sjedište u Talin. To je bilo u travnju, a tamo su u posjeti su bili gospodin Kuele i Luan tijekom srpnja na plenoj e, plenarnoj sjednici u Strasburu. Skupina stručnjaka e, posjetila je tehnički dio u Strasburu gdje je središnji sustav baze podataka. Jako mi je drago što mogu daći riječ, gospodinu Koleju e, koji će nam izložiti izvješće izaslanstva. Hvala vam predsjedniče. Kao što ste rekli, bili smo u Estoniji, bili smo u Strasburu, na nekoliko lokacija drugim riječima. E, imali smo različite e, e, svrhe našeg posjeta. Mislim da se moram požaliti da nas koji puta protokol baš nije podržavao kao što je trebao. Ne govorimo o našem tajništvu, ono je bilo jako dobro, ali parlament E, nam otežava odlazak e, negdje u Strasburu. E, tu je bilo puno birokracije. Zašto se to dogodilo? To je smiješno. U Estoniji smo se sastali sa glavnim vlastem agencije, agencije EU-LISA. Sastali smo se sa ministrom unutarnjih poslova Estonije i vidjeli smo da je u kratkom vremenskom razdoblju agencija izuzetno dobro ispunila svoje dužnosti i e, prilagođena je svrsi, no glavni problem koji je do sada imala e, to je ono što zovu asimetrija e, osoblja. Ja shvaćam ili se može tvrditi da bi trebala postati veza između troška života na licu mjesta, in situ i plaće koje plaćate osoblju. Ali tu može doći do asimetrija, ali će onda osoblje ići tamo gdje će dobiti više novca. Očito da neće ići na mjesta gdje će dobiti puno manju plaću. Kada smo došli u Estoniji, vidjeli smo da su radna mjesta u Strasburu manje više sva popunjena, ali u Estoniji je bilo puno nepopunjenih radnih mjesta. E, bilo je puno više kandidata za radna mjesta u Strasburu nego u Estoniji. Mislim da se ne moramo ni pitati zašto. Mislim da u buduće moramo vidjeti kako važete koeficijente za plaće tako da se e, osobe privuče na mjesta kao što je e, to u Talinu. Očito e, da plaće koje su ponuđene su bile protivne zdravom razumu. Ne znam jesu li ljudi bili manje kvalificirani, ali visoko kvalificirani ljudi koji su u operativnom upravljanju velikih e, informativnih sustava, ako njima nudete niske plaće, to je, to glupo. E, to su stručnjaci vrhunski, oni mogu ići Pariz bilo kamo i raditi iste poslove. Ali čini se da oni za taj isti posao zapravo neće dobiti istu plaću u Talinu, pa onda idu nekamo drugamo. E, no, zaključak e, ovo što smo mi napisali u našem izvješću je da treba dati zeleno svjetlo agenciji i čestitati upravi agencije agenciji na onome što su učinili i treba podcrtati da e, za Estoniju i za Francusku, za obje zemlje koje kao države podupiru te agencije, da treba olakšati instaliranje bez troškova. Europska unija ne plaća prostorije ni u Francuskoj ni u Estoniji. Nažalost, e, to nije tako u Austriji, gdje agencija mora plaćati Austriji prostorije e, za sustave, e, backup sustave podrške. I opet podcrtavam preporuku da e, agencija zadrži, već ima visoku razinu suradnje sa državama članicama i treba iskoristiti iskustvo i stručnost nacionalnih stručnjaka i savjetodavnih skupina i na tome ustrajati. Mislim e, da su svi u agenciji shvatili potrebu za tim u Estoniji, a i u Strasburu vidjeli smo znakove velike učinkovitosti, to je bilo jako pozitivno i to dobro funkcionira. Hvala. Hvala vam lijepa. E, prije nego što pozovem Sibel, vidim da je ovdje. Mogu vam postaviti jedan, jedno pitanje onome što ste prvo rekli. Koliko ja shvaćam, ove agencije raspodijeljene su e, E, po državama članicama. Oni se zapravo natječu da dobe sjedište agencije u smislu razlika u plaćanju zaposlenika na različitim mjestima, a pretpostavljam i razlike u troškovima prostorije i tako dalje. Neke zemlje mogu ponuditi prostorije i tako dalje. U smislu e, transparentnosti, u smislu gledanja na to pitanje na objektivan način, troškovi tamo gdje nastaju Biste li rekli da postoji transparentnost tih troškova, tih izdataka? Kako to funkcionira? Jeste li nešto o tome tamo vidjeli? Ja mislim da nemamo problem sa transparentnošću, to je jasno. Mi znamo da Francuska daje bez naknade e, lokaciju, isto tako i Estonija. Oni su uložili diplomatske napore da dobiju lokaciju za Estoniju i oni su dali besplatnu alokaciju. No to nije tako u, s Austrijom. Dakle, što se tiče transparentnosti, mi jako dobro znamo kakvi su troškovi. No što se tiče plaća, ja razumijem politiku, to je evropska politika, ona se ne odnosi samo na ovu agenciju. Kada postoji veza između razine troškova u zemlji i plaće koje mogu ponuditi, dakle postoji takva veza. No u nekim slučajevima to nije dobra, ta politika nije dobra. Ako govorimo o o osoblju koje, koje je vrlo visoko stručno. E, I ako oni nisu voljni, ako ako nisu, nisu, se spremni natjecati, podnijeti svoju, svoj e, zahtjev. Ne žele se natjecati zato što žele sačuvati plaću koju imaju u nekoj drugoj europskoj instituciji. Ja vam mogu dati primjer koji su nama dali. Neki ljudi već rade u komisiji u tom području u Briselu, uopće se nisu javili na natječaj idu u Estoniji zato što bi izgubili novac u određenim okolnostima e, nam je e, rekao direktor agencije da u jednom slučaju mora odbiti sve kandidate jer kandidati koji su bili voljni e, javiti se na taj natječaj za taj novac nisu imali razinu obuke koja je bila potrebna. Ja razumijem vezu između razinu, razine službe, usluga i plaće i lokacije, konkretne lokacije, ali ja bih predložio našem odboru za proračun da ipak analizira nije li u nekim određenim okolnostima štetno e, da, e, da, da ne možemo zapravo zaposliti vrhunske stručnjake koje želimo i kakve promjene trebamo uvesti. E, možda bi malo trebali promijeniti te koeficijente i njihov utjecaj na plaće, ali dobro to nije za ovaj odbor, to je za jedan drugi odbor da radi na tome. Hvala vam lijepa, e, gospođa Hvala lijepo. E, kolega je upravo naveo jedan, jedan problem ovim svojim izlaganjem koji se ne pojavljuje samo u projektu EU-LISA E, tome svjedočimo e, ne samo na području sigurnosti informacijskih sustava, već općenito na području pravosuđa i provedbe zakona. Dakle, uistinu kvalificirani školovani ljudi zapravo ne žele se zapošljavati u javnim službama jer su tamo mnogo lošije nepovoljnije plaćanje nego u privatnom sektoru. u području upravljanja e, sustavima informacijske tehnologije postavlja se pitanje u kojoj mjeri pojedinačne agencije uopće mogu pružiti usluge koje bi trebale. Kolega je rekao da razina e, njihovih usluga zapravo se ne e, smanjuje, no međutim ipak pitanje produktivnosti se postavlja. Ova posjeta se dogodila u travnju, pa bi ja zbog toga željela dodatno pitati u kojoj mjeri i koliko intenzivno u okviru ove, ove sveobuhvatnog e, prikupljanja podataka je moguće osigurati zaštitu podataka je li to izvedivo i na koji način ja mogu konstatirati jesu li podaci u nekim slučajevima zapravo nezaštićeni, da li ih je moguće kopirati, prosljeđivati dalje, e, dakle da li u svjetlu ovih aktualnih rasprava je uopće sada to moguće procijeniti već u ovako ranoj fazi? Ne znam, gospodine Kojela, da li se želite vratiti na tu točku? Hvala lijepa koliko mi znamo, nismo e, tamo pronašli jedan jedini problem glede evropske mreže. Iskreno govoreći, dva slučaja o kojima ja znam, curenja podataka nastale su zbog nedostatka kontrole na nacionalnoj razini i na toj razini su nastala ta curenja. Po mom mišljenju mi kao Europski parlament trebamo zatražiti od država članica da procjene Jesu li dovoljno sigurne njihove veze sa europskom mrežom kako bi se izbjegli ti problemi u budućnosti, ali sada ne možemo kriviti tu novu agenciju niti europsku mrežu jer dobro funkcionira, dobro radi. Mi znamo, a e, naša, e, e, u okviru naše izravne odgovornosti mi ne znamo niti za jedan jedini slučaj curenja podataka. koliko e, ja razumijem, mi u tajništvu smo pripremili pismo komisiji i nadam se da će to pomoći. Hoće li još netko e, nešto reći, e, uključiti se? Ako ne, onda mogu reći da nemamo ovdje prigovora na to izvješće to izvješće je prihvaćeno. E, zahvaljujem vam gospodine e, i izvješće e, odbor prihvaća. Hvala lijepa, hvala na vašem radu. Dame i gospodo, sada imamo još jednu stavku koja neće početi do 4.15. Nisu nam ovdje sudionici. To je jedan onih mirnih pa, pa, pa, popodneva ponedjeljkom. E, iznenadnilo bi nas da je itko iz Njemačke došao, ali evo ovo mirno popodne, e, kad ću sad evo nas e, zamoliti da imamo jednu kratku pauzu i da se vratimo u 4.15. Ispričavam se onima koji, kojima to ne odgovara, ali to je najbolje što mogu učiniti. Vidimo se u 4.15. Hvala. Ladies and gentlemen, welcome back from your refreshment break. Dame i gospodo, dobrodošli nazad sa vaše stanke. Sada prelazimo na točku četiri. Dobrodošli. E, sudionici koji su nam se sada priključili. Dakle, točka četiri, Zaštita eura i drugih valuta od krivotvorenja u sklopu kaznenog prava, čime se zamjenjuje okvirna odluka vijeća 2000 83 iz područja pravosuđa i unutarnjih poslova. Izvjestiteljica je Antea McIntyre. Mogu li zamoliti kolege iz odbora LIBE e, iz 19. 19. lipnja kada je gospođa McIntyre podnijela svoje izvješće. 57 amandmana od tada je podneseno. I sada dajem riječ najprije izvjestiteljici, a nakon toga ću pozvati izvjestitelje u Sijeni koji su nazočni i njima dati riječ, a nakon toga državama članicama koje, koje se žele uključiti u raspravu. A zatim ću zamoliti komisiju da komentira raspravu i amandmane koji su podneseni. Dajemo riječ gospođi McIntyre najprije. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege, ovo izvješće je zapravo o prijedlogu koji bi trebao e, urediti postojeće odredbe za suzbijanje krivotvorenja općenito. Naravno, krivotvorenje eura je velika prijetnja e, poduzećima i potrošačima i poveznica sa organiziranim kriminalom je također vrlo ozbiljan aspekt. Kao što je predsjedavajući rekao, razgovarali smo već o mom prvom nacrtu izvješća i općenito govoreći ovaj prijedlog je dobro prihvaćen. Postoji samo nekoliko područja na kojima se baš ne slažemo. Prvo područje se tiče teritorijalne nadležnosti i ja sam već u amandman unijela nešto što pojašnjava da države članice bi prije svega trebale biti nadležne u određivanju jurisdikcije i one bi trebale biti prve koje će donijeti tu odluku. Mislim da nisam uznamirila previše kolega tom odlukom. A sljedeća vrlo važna točka je točka koja se tiče minimalnih sankcija. Komisija želi primijeniti e, usuglašeni pristup vezano uz te sankcije, no međutim e, niz država članica smatra da minimalne sankcije su preambiciozni cilj i da, se, e, da su proturječne načelu subsidijarnosti. Zbog dispariteta između E, država članica uspostavljanje usuglašenog sustava minimalnih kazna bi mogao rezultirati e, nekonzistentnim učinkom odvraćanja u cijeloj Europskoj uniji što bi moglo biti kontraproduktivno. E, velik broj amandmana koji su podneseni se fokusira na minimalne sankcije, a također većina njih ide u istom smjeru Zahvalna sam e, gospođi Stiflen, gospodinu Divionu i e, gospodu Tovarisu na njihovom doprinosu u ovom području. Također sam zahvalna gospođi Papandopulo i e, gospođi Vos na njihovim doprinosima u okviru uvodnih odredbi doprinos gospođe Safajlis imam određene probleme vezano uz njene doprinose, ali njeni amandman 31 i 47 su dobro došli. Postoje neki drugi amandmani kod kojih imam neka otvorena pitanja. Neću sada komentirati ih, već mislim da je najbolje da ih riješimo na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Mislim da sve skupine žele poslati zajednički signal državama članicama da je ovo ozbiljno pitanje i uvjereni smo da ćemo e, pronaći naći pozitivan put. Unaprijed sam vam zahvalna na suradnji i pomoći koju, sam primila do sada od izvjestitelja u Sjeni i radujem se suradnji na sastanku izvjestitelja u Sjeni u bliskoj budućnosti. Nadam se da ćemo uspjeti ostvariti e, dobar sporazum. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni koji su naznačili e, da žele doprinijeti. Gospođa Stifler najprije. Hvala. Tijekom različitih e, ocjena učinka komisija je ustanovila da su države članice usvojile različita pravila u e, borbi protiv krivotvorenja eura. Prema tome te razlike se tiču razine sankcija koje su primjenjive. Nova direktiva komisije želi ujednačiti minimalne kazne u svim državama članicama i predviđa se manje manje, e, ajme, između 8 mjeseci i 8 godina za fizičke osobe koje su izvršila kaznena djela vezano uz proizvodnju i distribuciju lažnog novca. Ove odredbe su potrebne zbog činjenice da neke države članice primjenjuju samo novčanu kaznu kao minimalnu kaznu za e, dakle prekršaj što naravno omogućuje krivotvoriteljima da se smjeste u tim e, zemljama gdje su propisi blaži prema načelu forum shopping. Ja sam predložila niz amandmana na prijedlog komisije koji održava odredbe, e, naime na prijedlog ovog odbora koji zadržava prijedlog Europske komisije Države članice mogu predvidjeti neku drugu kaznu osim e, kazne zatvora za manja dijela, a za teža kaznena djela potrebna je minimalna kazna od šest mjeseci zatvora, a drugo maksimalna zatvorska kazna od osam godina. E, htjela sam da te e, sankcije budu ujednačene na razini Europske unije. U odnosu na ovaj prijedlog ja sam odlučila ukinuti prag, odnosno financijske iznose koji bi odredili e, težinu kaznenog dijela. Financijski iznos nije odgovarajući kako bi se definirala težina kaznenog dijela, s obzirom da postoje velike ekonomske razlike u državama članicama, 5000 eura, nije isto, nema istu težinu u bogatijim i u siromašnim zemljama Europske unije. Isto tako moramo dati veći manevarski prostor nacionalnim sucima. Nadam se da ćemo e, surađivati tjesno s kolegama koji rade na ovoj temi i da ćemo pronaći rješenje za ovu problematiku. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepo izvjestiteljici, gospođa e, Fanon. Prebacio sam na slovenski. Hvala lijepo izvjestiteljici i izvjestiteljima u Sjeni. Dopustite mi najprije da zahvalim na vašem radu, na ovom izvješću kojeg e, smo danas izložili. Raduje me što ćemo raspraviti neke amandmane koji su podneseni. Mislim da je prijedlog komisije jako dobro e, izrađen. Osobno sam podnijela deset amandmana. Današnja rasprava u vezi sa zaštitom eura i drugih valuta od krivotvorenja se događa u vrlo prikladnom trenutku. Naime, gospodarska i financijska kriza je dalje u punom zamahu, te postoji obilje prilika za krivotvoritelje. Svaka mjera u suzbijanju e, ove pošasti je dobro dobrodošla. Također bih željela odgovoriti nešto vezano uz pitanje minimalnih kazni. To je pitanje e, na kojem očekujemo najviše problema tijekom pregovora sa vijećem i, klubovima zastupnika ovdje u parlamentu. E, što je moja glavna nit vodilja? Imamo raznovrsne imamo e, jako različite sustave kaznenih e, sankcija, što znači da kriminalci uistinu uvijek nastoje izabrati najpovoljniji sud. Dakle, potrebna nam je određena razina usuglašavanja kod kazni i zato osobno podržavam e, određivanje ovih minimalnih kazni. Moja zemlja, Slovenija, već ima odredbu o minimalnim kaznama od, na primjer, šest mjeseci zatvora u ovom slučaju te će nama biti lakše primijeniti ovaj prijedlog, iako nismo razgovarali još u našem klubu zastupnika o tome, nismo čak niti općenito razgovarali o tom pitanju, no mislim da bismo u jednom trenutku bi trebali otvoriti to pitanje, jer imamo vrlo slične predmete koje nas očekuju. Nadam se da ćemo pronaći zajednički nazivnik sa izvjestiteljicom i nadam se da, ćemo pregovore sa vijećem zaključiti što je moguće prije, te da ćemo na plenarnoj sjednici moći usvojiti ovaj predlog što je prije moguće. Hvala lijepa. Hvala. I ja e, pozdravljam izvješće izvjestiteljice. Mislim da je njen prijedlog vrlo mudar. Također dijelim njeno gledište i gledište nekoliko drugih kolega da ne bismo trebali uvoditi minimalne sankcije u ovom prijedlogu. Mnoge države članice nemaju minimalne kazne u njihovom, e, njihovim kaznenim sustavima vezano uz načelo proporcionalnosti i neovisnosti sudstva. To može biti protivno temeljnim pravima nacionalnih e, kaznenopravnih sustava i može također rezultirati neujednačenim učinkom u Europskoj uniji. Sigurna sam da ćemo moći pronaći e, dobru poziciju u Europskom parlamentu pod vodstvom i savjetima naše izvrsne izvjestiteljice. Hvala lijepa. Gospodin Tovaris, mislim da danas nije ovdje, pa ćemo nastaviti e, sa javljanjima za riječ gospođa Mathieu. Hvala gospodine predsjedavajući. Najprije bih željela pročitati ono što je gospodin e, Foskan e, sastavio i podnio. On se ispričava da nas nije mogao doći pa ću to pročitati. Dakle, ja sam podnio amandmane protiv provedbe minimalnih kazni. Potrebno je usuglašavanje sankcija kako bi se spriječilo spriječila potraga za najpovoljnijim sudom. Podnio sam ove amandmane kako bi na ovaj način otvorio raspravu i e, želio sam naglasiti želju za usuglašavanjem e, tako da ne bi došlo do problema u nacionalnim sustavima. U svakom slučaju e, mislim da je važno podnijeti te amandmane i prihvatiti ih. to je protivno sustavu koji je prilagođen suzbijanju kaznenih dijela. U Njemačkoj, na primjer, postoje otegodne okolnosti u slučaju krađe kada pljačkaš primjenjuje silu ili provaljuje u e, tuđu imovinu. Dakle, postoje različiti stupnjevi krađa i provala. Dakle, ovisno o težini krađe, e, se određuje kazna, a to ne ovisi samo o iznosu ukradenog novca. Dakle, ako netko ukrade 5 eura starici na ulici, u nekim slučajevima neće biti strogo kažnjen, ali ako ukrade 500 eura, e, takvo kazneno djelo će se smatrati ozbiljnim kaznenim djelom, što je čudno. Dakle, morate to imati na umu. Na umu u Njemačkoj se također uzima u obzir da li se e, primjenjuje E, oružje, da li se radi o ponovljenom kaznenom dijelu. Postoje dakle mnogo e, čimbenika koji se uzimaju u obzir. Mislim da se moramo riješiti e, minimalnih i maksimalnih sankcija i uzeti u obzir postojeće prakse koje, treba, koje koje trenutno funkcioniraju i na temelju toga možemo procijeniti kaznena djela u pojedinim zemljama. Komisija mora provesti tu e, usporednu studiju i mislim da e, kontaktna skupina koja se bavi kaznenim pravom bi to trebala izanalizirati. No, drage kolege, i ja bih vam također e, željela reći da u našem klubu zastupnika ono što smo napravili je bilo sljedeće. E, mi smo vrlo e, e, nejasno zapravo raspravljali o minimalnim i maksimalnim kaznama na razini Europske unije, no kao što su neki zastupnici već rekli, sada bismo trebali započeti sa primjenom kaznenih zakona E, u različitim državama članicama. E, neki baš to ne žele ne žele na razini vijeća raspravljati o tome. Bez obzira što smo 18 mjeseci o tome raspravljali na odboru Krim, svi imamo dobre volje kako bi se stalo na kraj organiziranom kriminalu, ali moramo voditi računa i o pravnim tradicijama. Prema tome u našem klubu zastupnika još nismo došli do konačnog stajališta o ovoj temi. Hvala lijepo. Zamolit ću na kraju ovog postupka da gospođa McIntyre odgovori na iznesena izlaganja uvaženih kolega. Mislim da su važna pitanja otvorena. Jedan, gospođa izvjestiteljica u sjeni također se javila za riječ. Želite li sada nešto reći? Gospodin Dion, hvala lijepa. Ispričavam se što sam se tek sada javio za riječ. To je vrlo, e, to je vrlo važan sastanak e, na kojem sam morao nazočiti, pa sam prekasno stigao u Brisel. Želim se ograničiti samo na jednu točku, jer smo podnijeli više amandmana, a ono što je gospodin Foster i gospođa Mathieu naglasila je upravo e, ono što je od ključne važnosti u ovom dosijeu, a to je ideja nametanja, e, odnosno izricanja minimalnih i maksimalnih kazni. Tradicija Europske unije do sada je bila izricanje e, minimalnih i maksimalnih kazni u okviru kaznenog zakona, što znači da sve države članice moraju zajamčiti da barem maksimalna kazna će se moći provedbi, provesti od određene razine. A sada u ovom slučaju i uz za i imajući na umu zaštitu financijskih interesa, e, komisija je uvela pojam minimalnih kazni. To vam možda se čini malom razlikom, ali zapravo je ogromna razlika u svjetlu tradicija država članica koji su posve različite. Neke države članice primjenjuju minimalne kazne, a druge nisu do sada to činile. I one koje to do sada nisu činile smatraju da zapravo sudac u svakom pojedinom predmetu treba uzeti u obzir olakotne i otegotne okolnosti osumnjičenika ili e, osobe koja će biti osuđena, hoće li donijeti blažu presudu, e, dakle sve ovisi o okolnostima. E, to je temeljna rasprava i kao što je gospodin Fors predložio, moramo se pozaviti tim pitanjem na vodoravnoj razini. U kaznenom zakonu imamo kontaktnu skupinu koja, je, koja vodi jedan neformalni dijalog, ali ako ništa drugo oni raspravljaju e, o tome kako trebamo percipirati na horizontalni način, vodrani način ili ne. Mislim da bismo trebali preferirati da komisija u obliku komunikacije ili priopćenja e, objasni na koji način percipira volumen minimalnih kazni i onda možemo otvoriti raspravu u Europskom parlamentu ili na razini vijeća da li nam se sviđa ili ne sviđa taj koncept i države članice koje nemaju taj sustav jesu li voljne dugoročno ili kratkoročno ga uvesti. Drugo, ako se slažete da bi trebalo uvesti minimalne kazne na razini Europske unije, tada preuzimate i mnogo dalekosežnije posljedice, jer najozbiljnija kaznena dijela E, od njih zapravo trebamo početi, a mislimo da krivotviranje eura je prilično ozbiljno kazneno djelo. E, također trgovina ljudima je još gora, jer su ljudi uključeni, integritet i dostojanstvo ljudi je uključen a nemamo nikakve sankcije za trgovinu, minimalne sankcije za trgovinu ljudima. Dakle, sve započinje u kaznenom zakonu sa vodoravnim raspravama, a nakon toga e, se raspravljaju kaznena dijela koja bi trebala imati prioritet. I komisija smatra da su financije Europske unije najvažnije i da nam zato tu trebaju minimalne kazne u ta dva slučajeva, ali ja nisam osobno sigurna da su to najgore, najozbiljna, najteža kaznena djela koja postoje. I zato sam podnio amandmane da se izbriše upućivanje na minimalne kazne sveukupno. Hvala. Uh, Sada ću vidjeti da li nam riječ želi uzeti komisija. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ovo je služba OLAF. Dakle, ja ovdje govorim u ime komisije. Prije svega zahvaljujem izvjestiteljici na izvrsnoj suradnji kao i na vrlo dobroj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. Moram zahvaliti e, na dosadašnjoj sjajnoj suradnji sa predsjedništvom i e, vijećem. Zašto je komisija iznijela ovaj prijedlog na temelju članka 83. ugovora iz Lisabona? Kao prvo da bi se modernizirao postojeći institucionalni okvir, zakonodavni okvir. Osim toga, htjeli smo povećati mjere odvraćanja od krivotvorenja eura. Naš prijedlog obuhvaća i neke druge valute, što se temelji naravno na odredbama Ženevske konvencije o zabrani diskriminacije. Zašto je potrebno osnažiti zaštitu eura od krivotvorenja? Imamo dojave o visokoj razini prijetnje strane Europola, to je izvješće Sokta. Nedavno smo također dobili statističke podatke od ECPA, gdje se govori o jednom trendu koji se stabilizirao, naime povećava se e, broj novčanica eura koje su krivotvorene, posebno nakon što je stavljen u opticaj nova serija novčanica. Upravo zato je komisija i iznijela ovaj prijedlog. Mi smo u prijedlog uvrstili minimalne kazne imajući u vidu načelo razmjernosti to je glavni razlog zašto imamo i financijske pragove i zašto smo spomenuli činjenicu da je u konačnici sudac taj koji će u pojedinačnom predmetu, uzimajući u obzir olakotne otežavajuće okolnosti, donijeti konačnu odluku. Koristili smo se e, podacima koje ukazuju na činjenicu da u većini država članica zakonski propisi već imaju minimalne zatvorske kazne za ovo teško kazneno djelo krivotvorenja novca. Naravno, e, to je i za žrtve, odnosno građane, i za državu vrlo ozbiljan problem. Iz tog razloga komisija daje snažnu potporu onim zastupnicima koji žele podržati uvođenje minimalnih kazni u našem zakonskom prijedlogu. Vrlo nam je drago što imamo takvu potporu, Također nam je drago što imamo i potporu da se nastavi sa e, tim e, minimalnim kaznama i da se uvede i maksimalna kazna od 8 godina. Dakle, to je nešto što već postoji u pravnoj stečevini i ne bismo smjeli ukidati nešto što već postoji i što su države članice već prenijele u nacionalno zakonodavstvo E, imamo isto tako i neke naznake od strane komisije o provedbi e, tih odredbi. Dakle, smatramo da to treba ostati sastavnim dijelom pravne stečevine. Što se tiče financijskih pragova, komisija je spremna s vama surađivati da bismo došli do odgovarajućeg rješenja. Svi smo svjesni da svaki e, takav sustav mora biti razmjeran i da treba uzeti u obzir okolnosti pojedinog slučaja. Zato se oslanjamo i na procjenu pojedinačnih sudaca koji donose odluku u pojedinom predmetu, te e, oni imaju mogućnost uzeti u obzir olakotne, odnosno otegotne okolnosti i zato imamo i posebne uvodne odredbe koje se odnose na tu situaciju. E, izvjestitelj je spomenuo e, probleme sa nadležnošću. Tu smo primjenjivali postojeće odredbe o nadležnosti iz okvirne odluke. Isto tako već imamo u važećim zakonskim propisima načelo da uvijek postoji nadležnost e, nad vlastitim državljanima. Dakle, to je nešto što je sastavni dio pravne stečevine još jedan put. Dakle, zaključno vrlo je važno da se povede rasprava i mi smo spremni surađivati s vama u vezi sa e, spomenutim amandmanima. Hvala. Hvala. Sada ću ponovno dati riječ izvjestiteljici da iznese zaključke i da eventualno spomene neka pitanja. Drago mi je da se zaštita, zaštita odnosi i na druge valute, ne samo na euro, pa možda zastupnica McIntyre može nešto reći i o tome. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da je ova, rasprava bila vrlo pozitivna, da je održana u pozitivnom ozračju i zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni. Vrlo je bitno da u čitavoj Europskoj uniji krivotvorenje svake valute bude shvaćeno kao teško kazneno djelo. Kao što ste i sami spomenuli, gospodine predsjedavajući, ove mjere imaju za cilj zaštititi euro i druge valute od krivotvorenja. Dakle, to proizlazi iz, dolazi iz Velike Britanije. Drago nam je da će i funta biti obuhvaćena ovim mjerama zaštite. E, svi bismo htjeli da se ovo kazneno djelo strogo progoni u svim zemljama. E, svi se slažemo koliko su važne te mjere i koliko je težak e, problem krivotvorenje kao kazneno djelo. Međutim, postoje neka razmimoilaženja kada je riječ o pitanju minimalnih kazni. Drago mi je da sam dobila potporu za stajalište da ne trebaju biti minimalne kazne. E, dakle, vidim da to dolazi iz svih političkih opcija. Znam da je bilo nekih nesuglasica oko toga. Međutim, bilo bi uistinu šteta kada bismo zapeli na tome i kada ne bismo učinili taj iskorak da ostatak izvješća prođe i da zaživi kao zakonodavstvo. Ja ću uzeti u obzir sve vaše komentare i pokušat ću e, izraditi kompromisne amandmane, održat ću sastanak sa izvjestiteljima o sjeni, to ću učiniti uskoro, pa ćemo vidjeti možemo li e, u nekom kratkom roku doći do dogovora. Hvala. Hvala uz imenom e, McIntyre, a i s obzirom da se ja zovem Kirkhop i dolazim iz Škotske, drago mi je u svakom slučaju da će se ove mjere odnositi i na škotske i na britanske, odnosno engleske novčanice. kao što znate, glasovanje smo odgodili i kao što je izvjestiteljica rekla, bit će održan još jedan sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni. Zahvaljujem svima i zahvaljujem i onima koji su došli iz komisije. Hvala. Sada prelazimo na sedmu točku, a to su uvjeti i boravak državljana iz trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, učeničke razmjene, plaćenog i neplaćenog vježbeničkog stažiranja, e, dobrovoljnog rada i oper službi. Izvjestiteljica je Cecilija Wikstrom na sastanku odbora Libe 9.7. Izvjestiteljica je predstavila nacrt izvješća, a rok za predlaganje amandmana bio je 10. rujna. Dobili smo 128 amandmana u ovom slučaju i molim vas da imate na umu da su trenutno amandmani dostupni samo e, u verziji na više jezika. Dakle, koliko sam shvatio, do 28. rujna imat ćemo sve prijevode. Glasovanje će se održati na sastanku Libe 17. listopada. Prije svega dajem riječ izvjestiteljici, nakon toga komisiji i predsjedništvu. Ako žele iznijeti komentare o predloženim amandmanima, nakon toga ću otvoriti raspravu. Najprije riječ ima zastupnica Vikstrom. Hvala i veliko mi je zadovoljstvo što imam ovu priliku da e, povedem raspravu o ovoj važnoj direktivi. Ona obuhvaća čitav niz kategorija, uključujući studente i znanstvenike iz trećih zemalja. Ovaj prijedlog komisije je proizašao iz dvije prethodne direktive i također se dodaje neke dodatne kategorije. Prijedlog komisije je vrlo kvalitetan prema mom mišljenju u mojem izvješću koje je predstavljeno prije ljetne stanke. Unijela sam neke izmjene za koje smatram da će dodatno poboljšati e, odredbe teksta komisije. Mislim da je bitno poboljšati situaciju, uvesti jasnija pravila i povećati atraktivnost Europske unije. To je posebno važno s obzirom da moramo privući ljude iz trećih zemalja kako bi došli raditi u Europsku uniju. Mi se suočavamo sa demografskim izazovima i starenjem stanovništva u državama članicama i premda je Europa ponekad e, nekad znala biti atraktivno tržište rada za obrazovane ljude iz svijeta, to se sada mijenja i drugi dijelovi svijeta mnogo bolje privlače e, obrazovanu radnu snagu. U Europskoj uniji do sada nismo imali toliko uspjeha, prema tome sada je trenutak da pokušamo to promijeniti. U prijedlogu komisije posebno pozdravljam uključivanje novih kategorija. Isto tako pozdravljam činjenicu da su odredbe obvezujuće, da se povećava pristup tržištu rada studentima, da e, su bolje zaštitne mjere i rokovi za e, postupak odobravanja. Smatram da je isto tako važno da se ovim prijedlogom omogućuje studentima i znanstvenicima da ostanu tražiti posao ili pak otvoriti e, ili započeti neki svoj posao nakon završetka studija, odnosno istraživačkog rada. Predlažem da se to produži na 18 mjeseci, dakle 6 mjeseci duže nego što to stoji u prijedlogu komisije, te da se to proširi ne samo na teritoriju jedne države članice, nego čitave Evropske unije. E, bilo je više pitanja e, vezano uz produžetak ovog vremenskog roka. Htjela bih još jedanput istaknuti da je to trenutno situacija kakvu imamo u Njemačkoj. Dakle, 18 mjeseci nakon završetka studija ili istraživačkog rada i to se pokazalo uspješnim. Kao što znamo, Njemačka je ekonomski motor koji pokreće Europu. Ponekad to nije popularno reći, ali htjela bih naglasiti to u ovom kontekstu. Ako je to uspješno funkcioniralo u Njemačkoj, zašto ne to primijeniti u drugim zemljama? U Nizozemskoj je 3 mjeseca, 12 mjeseci, a kod nas je nula. Dakle, oni moraju napustiti zemlju nakon 10 do 12 dana. Odredbe koje se tiču članova obitelji znanstvenika trebali bi se primjenjivati i na članove obitelji studenata imajući u vidu da današnji studenti ponekad e, su stariji kod završavanja magisterija primjerice i e, neki od njih već imaju obitelj. A budući da želimo privući ljude da dođu ovamo, trebamo im to olakšati. Je odredba koja se tiče činjenice da države članice trebaju povući um, odobrenje ne bi trebalo biti obvezujuće. Predlažem da se to pretvori neobvezujuću odredbu što će dati državama članicama fleksibilnost da uzmu u obzir okolnosti prije povlačenja odobrenja. Što se tiče uh, uskrate davanja odobrenja na temelju sigurnosti, e, zdravlja i javnog poretka, mislim da bi to trebalo zasnivati isključivo na osobnom ponašanju e, e, konkretne osobe, dakle državljana treće zemlje. Kao što ste spomenuli, gospodine predsjedavajući, prošli tjedan je bio rok za e, predlaganje amandmana, više od 100 amandmana je predloženo, 120 da budem preciznija. Zahvaljujem svim kolegama koji su predložili amandmane i uvjerena sam da će vaš doprinus e, poboljšati konačni tekst izvješća. Velik broj amandmana ide u istom smjeru i traži da se uključe i druge kategorije kao što su učenici, zatim oper, djevojke i vježbenici. Znam da je to donekle problematično u vijeću, međutim e, mislim da je to dobra prav, dobra polazišna točka i da ćemo moći surađivati u ozračju suradnje i kompromisa. Neki amandmani se tiču pitanja koji su predmet pregovora u direktivi o sezonskim radnicima i o e, informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. To su horizontalna pitanja i nadamo se da će dogovor u drugim, e, spis, drugim predmetima omogućiti da krenemo dalje i vezano uz ovu temu. To se tiče pitanja kvote, mobilnosti, naknada i slično. Sada ćemo krenuti u izradu kompromisnih amandmana. Bit ću u kontaktu sa svim izvjestiteljima u sjeni kao i svima vama koji ste predložili amandmane. Kao što sam već navela prije stanke prije ljetne stanke imamo vrlo ambiciozne rokove u parlamentu i uistinu se nadam da će i vijeće isto tako biti spremno da dobije mandat u što kraćem roku. To bi nam dalo mogućnost da završimo rad na ovoj temi do kraja ovog saziva, a mislim da bi to uistinu bio vrijedan cilj i veliko postignuće što se tiče samoga parlamenta. Na kraju krajeva ne znamo tko će biti ovdje u sljedećem sazivu, prema tome sve što možemo učiniti sada kako bismo poboljšali tekst e, direktive mislim da trebamo iskoristiti. Hvala. Sada dajem riječ izvjestiteljima o sjeni. Prije svega zastupnica Koraca Bild, izvolite. Hvala. Ja bih također htjela pozdraviti ovaj prijedlog komisije i izvješće Cecilije Wikstrom. Mislim da je bitno imati na umu da europskom gospodarstvu trebaju inovacije i istraživanje i razvoj koji su konkurentni naša gospodarstva su intenzivna u smislu inovacija i znanja, prema tome moraju biti atraktivna za studente i znanstvenike iz trećih zemalja. Ovo je direktiva, prema tome ne bismo trebali ulaziti u detalje i ne moramo na europskoj razini određivati točan broj E, sati studiranja ili rada. Dakle, ne treba dodatno birokratski opterećivati države članice i e, otežavati procedure. Bitno je da stvari budu što jednostavnije i da se situacija uskladi kako bismo imali veću pravnu sigurnost, dosljednost i ono što je također sadržano u izvješću, a to je da trebamo olakšati mobilnost unutar Europske unije. Što se tiče konkretnih pitanja, ne ulazeći u detalje, vremenski rokovi e, za zahtjeve. Mislim da je 16 dana do 2 mjeseca koliko stoji u prijedlogu komisije, razuman rok. Postoje velike razlike među državama članicama. Čini mi se da je 30 dana e, vrlo teško provesti u dijelo u svim državama članicama iskreno rečeno. Što se tiče studenta i znanstvenika i mogućnost ostanka nakon dovršetka studija, odnosno istraživačkog rada, mislim da je ovaj prijedlog komisije od 12 mjeseci veliki korak prema naprijed, ali moramo biti fleksibilni. U Švedskoj nije nula e, dana, kao što je rečeno. E, nacionalni zakonski propisi omogućuju neke stvari, dakle ako znanstvenik ili student dobije ugovor o radu, on može ostati i nakon završetka tog studija, prema tome to nije ograničeno vremenski, e, to ovisi o tome da li se može na zakonit način ta osoba integrirati na tržište rada. Sve ovisi o tome, dakle osnovno načelo je da konkretna osoba ne e, prima nekakve socijalne naknade. Isto tako i sam predložila jedan amandman što se tiče studenata. Mislim da ne treba ulaziti u detalje. Potrebno je da imamo načelo da studenti trebaju imati pristup tržištu rada za vrijeme studija. Međutim, ne trebamo u ovoj direktivi propisati točan broj sati e, koliko bi im se smjelo dopustiti da rade jer tu zapravo ulazimo u radno pravo država članica. Isto tako mislim da trebamo poštivati činjenicu da sve mora biti spojivo sa radnim zakonodavstvima u državama članicama. Što se tiče pitanja jednakog postupanja, molim komisiju da nam razjasni članak 21. o jednakom postupanju, jer nije u potpunosti jasno koje kategorije imaju pravo na jednako postupanje, a bitno je da to znamo s obzirom da smo tek usvojili e, direktivu o jedinstvenoj dozvoli. Što se tiče mobilnosti unutar Europske unije, kao što sam rekla, iznimno je važno da postoji mogućnost odlaska u drugu državu članicu pitanja kao što su e, dakle objedinjavanje obitelji, pristup obiteljskim naknadama i tako dalje, koje kategorije imaju pravo na mobilnost, to su pitanja koja bismo trebali dodatno raspraviti. Cecilija Rado ću s vama surađivati, a isto tako i s ostalim izvjestiteljima u Sijeni. Hvala. Hvala. Sada ću zamoliti zastupnicu Hed, u kojoj će govoriti u ime Tanje Fajon. Hvala lijepa. U ime Tanje Fajon, našeg izvjestiteljice Sjednje, želim zahvaliti izvjestiteljici na dobro obavljenom poslu, na sjajnoj suradnji. Mi u cijelosti podupiremo e, izvješće. Tanja je podnijela 17 amadmana e, e, o kojima ćemo detaljno raspravljati na sastanku izvjestitelja u Sjeni. Hvala. A sada molim e, govornicu ime e, izvjestitelja sjeni. Hvala je ga ispričavam zbog obiteljskih razloga nije mogao doći zbog sretnih okolnosti, moram to spomenuti, ali nažalost nije mogao biti ovdje s nama. Kao što je rečeno, ovi zakonski propisi idu u pravom smjeru. Ja sam inače u odboru za kulturu i obrazovanje. Smatram da su ovi prijedlozi mjere koje naš odbor traži već duže vrijeme, upravo kako bismo mogli olakšati dolazak i ostanak određenog broja e, stranih državljana u, na našem teritoriju. Mi imamo neke amandmane koji idu u pravcu pojednostavljivanja. Smatram da je sada e, na državama članicama da donesu odluku. Shvaćam e, stajalište Europske pučke stranke, no istovremeno smatram da bi trebalo potaknuti države članice da poštuju odredbe e, povelja o temeljnim pravima i to u cijelosti. Dakle, moramo biti razumni kada je riječ o e, balansu onoga što je u nadležnosti Europske unije i onoga što je u nadležnosti država članica. Kada je riječ o tim pitanjima, nažalost, tendencija je u državama članicama takva e, kako možda ne priželjkujemo, pa se nadam da će Komisija Europski parlament moći potaknuti države članice da poboljšaju e, svoje zakonodavstvo. Hvala. Hvala lijepa. I prije nego što E, dam riječ komisiji, htio bih sam reći nekoliko riječi, e, jer mislim, jasno znam da e, mjere idu u pravom smjeru kako bi se povećala privlačnost Europske unije u i kao odredišta za migrante znanja, kako ih zovemo. Iskreno rečeno, u vrlo smo konkurentnom svijetu, i u smislu e, našeg gospodarstva u Europskoj uniji mi e, trebamo jako puno mozgova izvana, e, mozgova izvana koji će pridonijeti ovome što mi želimo raditi. Iako je cilj pojedinačnih vlada država članica da smanje takvu migraciju, čini mi se da ipak moramo e, nastaviti privlačiti sustavima imigracije e, visoko kvalitetne istraživača i studente u sektoru sveučilišta. Mislim da e, očito mnogo mjera za privlačenje ljudi se provodi na nacionalnoj razini i jasno je da su emigracijske politike često u nadležnosti, nadležnosti nacionalnih vlade i nacionalnih politika Mislim e, da treba postići pravu ravnoteži, da će to biti jako važno i svakako e, pojedine, pojedine države članice moraju moći e, provoditi svoju vlastitu politiku, ali moramo se pobrinuti i da jasno svi razumijemo da mi ne, e, ni ne podržavamo ni ne osuđujemo ni na koji način e, neravnopravno e, postupanje prema ljudima ili ono postupanje kojima se zloporabi to što ljudi žele doći u Europsku uniju protivno zajedničkom dobru. Ja mislim da je ovo vrlo važan prijedlog E, jasno je da e, o njemu treba dalje raspravljati, a umeđu vremenu e, rado ću čuti što nam može reći predstavnik komisije danas popodne iz njihovog motrišta. Hvala. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Prije svega željela bih zahvaliti izvjestiteljici gospođi Vikster, a isto tako i zastupnicima u, parlamentu koji su podnijeli amandmane. Većina amandmana ide u smjeru našeg prijedloga, e, pa su neki čak i puno ambiciozniji od onoga što smo se mi usudili. E, stvari idu prilično dobro i prilično ambiciozno. Mi smo u ranoj fazi rasprava pregovora, ali ja shvaćam i da dosta brzo napredujemo. Mi, naravno, kao komisija podupiremo i nastavit ćemo podržavati ovaj prijedlog kako bismo postigli e, sporazum što je prije moguće, ali samo pod uvjetom e, da zadržimo ovaj ambiciozni tekst i da ne učinimo korak natrag usporedbi s onim što već sada imamo. Ne smijemo zaboraviti da već imamo dvije direktive o studentima i istraživačima, dakle i o volonterima i učenicima. Dakle, ne bismo smjeli napraviti korak natrag. Mislim da je to dosta važno. Dakle, još jednom hvala vam lijepa na ovoj podršci. E, većina amandmana ide u smjeru prijedloga sa novim kategorijama koje trebaju prema tim amandmanima biti obavezni e, trebamo e, podići konkurentnost, da privučemo migrante i mlade ljude u Evropsku uniju, ali tu se isto tako radi i o kulturnoj razmjeni, a i o zaštiti od iskorištavanja nekih skupina koje predlaže komisija. Isto tako podržavate pristup e, tržištu rada a i mogućnost da se dozvoli studentima i istraživačima da ostanu nakon studiranja, da osnuju svoj posao, da prihvate radno mjesto. Htjela bih ovdje podcrtati da ono što predlagatelj predlaže da se zapravo tim ljudima samo e, pod određenim uvjetima dozvoli da ostanu, ali nakon što e, osnuju poduzeće ili e, pronađu radno mjesto, onda se primjenjuje nacionalno pravo. Naravno, idete i malo dalje od našeg prijedloga, odnosno neke vidove o kojima, na koje se možemo vratiti u raspravi. Naravno, moramo biti vrlo oprezni, još jednom, tu se radi o usklađivanju e, i shvaćam svrhu E, mogućnosti fakultativnog povlačenja e, ovlasti, ali to bi ograničilo usklađivanje e, među državama članicama i otvorilo pitanje pokretljivosti unutar Europske unije, to se tiče uvjeta davanje dozvola i tako dalje. E, u odnosu na pokretljivost unutar Europske unije, to je još jedna dodana vrijednost e, ove direktive. Nadam se da ćemo i dalje biti ambiciozni u tom pogledu i koristim ovu priliku danas kako bih rekla da se nadam da ćemo vrlo skoro postići sporazum o direktivi o e, e, intrakooperativnim e, o transferima unutar korporacija, to je isto jako važna direktiva. Postavljeno je konkretno pitanje o, o pravima, možda mogu malo dalje to objasniti. Ali ja također mislim da možda možemo malo popraviti članak o pravima u tijekom rasprave, da malo bolje pojasnimo što smo zapravo htjeli reći. Jednako postupanje ili prava na jednako postupanje e, koja su uređena jedinstvenom dozvolom primjenjuju se ne samo na osobe koje rade, nego i na one kojima je dozvoljeno raditi. Dakle, neke kategorije koje su ovdje u našem e, prijedlogu su obuhvaćene kao što su studenti, istraživači, ali uz to predlažemo da idemo i dalje e, od direktive o jedinstvenoj dozvoli. Recimo za istraživače predlažemo e, da ne postoje e, nikakve ograničenja socijalne sigurnosti, uključujući i davanja za obitelji. To zapravo nije novi prijedlog, to već postoji u postojećoj pravnoj stečevini, u postojećoj direktivi o istraživačima. S druge strane, idemo također još malo dalje, a to još uvijek nije u jedinstvenoj dozvoli u postojećem zakonodavstvu, mi predlažemo da školski učenici volonteri plaćeni, oni koji pohađaju usavršavanje i oni koji rade za stani hranu da oni imaju pristup robi i uslugama. možda u raspravi to možemo više pojasniti E, u tekstu. Nadam se da će to pomoći i e, tu smo e, kako bismo pomogli u raspravi i na tehničkoj razini. Puno vam hvala. Hvala lijepa. A sada mogu li pozdraviti predstavnika Litavskog predsjedništva gospođe Eveline Gudzin-Kajte. Nadam se da sam to dobro pročitao. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, zaista sam počešćena što mogu ovdje govoriti u ime vijeća i e, našeg predsjedništva. Još jednom želim zahvaliti gospođi izvjestiteljici što je zaista imala vrlo aktivno, se ponašala, djelovala brzo e, i, u čitanju prijedloga, u izradi nacrta amadmana pa to onda e, će i vijeće pokušati ubrzati rad. Naravno, mi smo još uvijek u tijeku drugog ispitivanja teksta, ali zaista brzo napredujemo i već i sada moguće vidjeti e, opće e, konture budućeg direktive i stava vijeća. Zaista slušajući e, e, amandmane koje ste vi predložili, e, neki su zaista dobri, mogla bi se složiti. To je nešto o čemu se raspravlja u vijeću, na primjer da tekst treba daljnja pojašnjenja, moramo treba isto tako E, revidirati e, članak o jednakom postupanju. E, slušala sam i gospođu Korasa, bilo tako sam to dobro rekla. Hvala vam lijepa što ste govorili o potrebi za fleksibilnošću što se tiče pristupa nacionalnim sustavima rada. To je nešto čemu raspravljamo u vijeću i taj se element jako razlikuje među državama članicama, možda bismo trebali imati više fleksibilnosti kada određujemo moguće radno vrijeme. Ali općenito govoreći e, htjela bih podsjetiti na kontekst u kojem se raspravlja o ovoj direktivi. E, to je nekoliko godina nakon gospodarske krize. Neke države članice imaju veliki broj nezaposlenih. U nekim državama članicama e, nezaposlenost mladih doseže gotovo polovicu. Zapravo ne znam jako dobro statističke podatke, ali vijeće e, uzima u obzir situaciju nakon gospodarske krize na tržištima rada i zato države članice žele zaštititi sva tržišta rada i zato e, e, vijeće malo preznije s ovim prijedlogom i zato vijeće želi imati više zaštitnih mehanizama kako bi se izbjegle mobe ovih planova koje će uvesti ova direktiva. I zato svaka inicijativa parlamenta koja se čini čak i ambicioznija nego što je izvorni prijedlog komisije bit će prihvaćena uz veliki oprez e, sa strane vijeća. Što još? E, da, svakako je jasno da i slažemo se da istraživači i studenti sav ulazak mozaka iz trećeg zemalja treba olakšati Europi je to potrebno vijeće pozitivno gleda na e, ove planove za mobilnost unutar Europske unije i mi smatramo da je važno finalizirati, završiti pregovore e, o direktivi o korporativnim transferima. E, to će služiti kao nadahnuće, kao ogledni primjer E, uspostave e, jednog plana e, mobilnosti u pokretljivosti unutar Europske unije i u ovoj direktivi. Naravno to neće biti potpuno isto, ali možemo to vam poslušati kao model. I sad ću se evo zaustaviti i zahvaliti vam na zaista brzom radu i na svim manjima. Hvala vam. Hvala lijepa. E, na ovom sveobuhvatnim primjedbama, a sada ću zamoliti e, izvjestitelja da možda zaokruži sad ovaj postupak. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, citirajući samo sebe. E, moram reći, živimo u visoko konkurentnom svijetu i moramo to primiti na znanje. Kao što su neke moje kolege već rekli, dakle, konkurentnost je velika, inovacije su vrlo bitne. Europska Europsku uniju moramo učiniti privlačnijom kvalificiranoj radnoj snazi i kao što je moja kolegica spomenula, nikada ne smijemo ojačavati birokraciju, već usklađivati i osigurati pravnu izvjesnost i olakšati ljudima koji već jesu ovdje da i ostanu. Na posljedku mi smo ti koji pružamo usluge visokog školstva, doktorata i zato trebamo biti širokogrudni u pružanju dobrodošlice ljudi koji su, koji, koji su već u našim sveučilištima stekli izvrsnu naobrazbu da ostanu ovdje i postanu dijelom istraživačkih timova na različitim područjima u Europskoj uniji. Da se sada vratimo na uspostavljanje prave ravnoteže Kolege su to istaknuli također. Sigurna sam da se to može napraviti. Mi smo svjesni toga da vijeće želi ponekad krenuti u drugom smjeru, ali sigurna sam da ćemo u, da ćemo u duhu kompromisa e, doći do dobrog rješenja, no moramo imati na umu da e, način da zadržimo E, mnogo visokoškolovanih mladih ljudi sa doktoratima na našim sveučilištima e, je situacija sljedeća. Ti ljudi u jednom smjeru odlaze u SAD, Australiju i Kanadu. Dakle, mi im pružimo visoko školstvo, ali ne okoristimo se njihovim znanjem. To je odljev mozgova koji se događa u mojoj zemlji i u drugim zemljama i to moramo spriječiti i shvatiti ozbiljno i obustaviti. Možete i dalje E, objašnjavati različite situacije u različitim državama članicama, ali država članica e, koju jako dobro poznajem, bila sam članica upravnog odbora e, u jednom velikom sveučilištu. Ravnatelj dekan mi je rekao da je to prioritetno pitanje koje moramo riješiti. Jedan od znanstvenika će biti u timu koji će riješiti problem e, side, odnosno obnovljivih izvora energije, goriva. Zašto bismo e, mi njima pružali savršenu naobrazbu i da bi oni napustili naš kontinent? To je veliki izazov. Moramo donijeti e, odluku otvorenog uma i mi sami ne smijemo se ograničavati birokracijom. Moramo biti fleksibilni i širokogrudni i surađivati u duhu tolerancije i usmjeravati se ka budućnosti. Budućnosti koja će e, postaviti niz izazova pred nas, ali e, pomoću fleksibilnosti i otvorenosti, otvorenog uma uspjet ćemo osigurati uniju slobodnog protoka e, i na razini Europske unije i unutar Europske unije, Evropska unije koja je konkurentna, sa mnogo inovacija i koja postaje sve privlačnija ostatku svijeta. E, želim zahvaliti svima koji su doprinijeli u ovoj raspravi i radujem se našoj budućoj zajedničkoj suradnji. Točka po točka, stavka po stavka i sigurna sam da ćemo na koncu uspjeti. Hvala lijepa. Nismo još gotovi s ovom točkom. Obzirom da neki sudionici nisu mogli e, doći ranije, gospođa Papandopulo koja je autorica nacrta mišljenja iz odbora za socijalna pitanja E, bi također željela nešto reći. Izvolite, imate sada riječ. Prije svega se ispričavam što nisam mogla doći ranije, no letove je malo teže uskladiti, barem sam uspjela doći. Željela bih reći da uistinu cijenim vaš doprinos i sudjelovanje odbora LIBE i suradnju sa Cecilijom. Sigurna sam da ćemo voditi sveobuhvatnu duboku raspravu jer moramo uspostaviti pravu ravnotežu. Ja nisam uskogrudna. E, sigurna sam da mnogi razmišljaju o današnjoj situaciji u Europi. I ako govorimo o odljevu mozgova, odljev mozgova u istinu postoji u smislu ljudi koji su obrazovani u državama članicama Europske unije i znam u mojoj zemlji, u Španjolskoj, u Madridu posvuda zbog gospodarskih poteškoća i nedostatka e, radnih mjesta, mi uistinu patimo od odljeva mozgova i ti ljudi ne odlaze u Njemačku, niti u e, Ujedinjenu kraljevinu, niti u Australiju, niti u SAD. Oni pokušavaju pronaći radno mjesto u privatnom sektoru jer tamo e, pronalaze mnogo bolje prilike. Ja sam sagledala ovu datoteku e, sa gledišta zapošljavanja i uistinu sam e, dobronamjerno želja udovoljiti sve uvjete koje je definirao ovaj prijedlog komisije no postoje neke stavke koje moramo dublje proanalizirati jer u Švedskoj, Njemačkoj, u središnjoj Europi postoje različiti mentaliteti u smislu odljeva mozgova europljana i postoji, e, treba postojati komisija koja e, nepopunjena radna mjesta popunjava građanima Europske unije, a ne toliko građanima iz trećih zemalja. U tom smislu potrebno uspostaviti ravnotežu. E, dakle, jednak broj mladih pripravnika iz Europe i mladih pripravnika iz trećih zemalja. Kada sam bila u SAD-u kao pripravnica, e, rekli su mi, kada nakon što smo dobili stipendiju, da se moram vratiti u svoju zemlju. Dakle, moramo uspostaviti dobru ravnotežu. E, visokoobrazovni evropljani se moraju vratiti u svoje zemlje, a e, državljani trećih zemalja se također moraju vratiti u svoje treće zemlje kako bi pomogli svojim tuzemnim gospodarstvima. Dakle, istina je negdje u sredini. Ne možemo baš biti tako veliki optimisti i e, misliti da ako ih zaposlimo i dopustimo njihovim obiteljima da ostanu u Europi, da će se, da će se situacija u Europi poboljšati. I zato moramo biti oprezniji, posebice u smislu odredbi koje su prije bile fakultativne, a sada su postale obvezujuće. I kada čitam e, ovaj, pročitala sam ovaj predmet, e, imala nisam baš mnogo vremena, ali čini mi se da je pristup komisije takav da e, objedinjuje različite kategorije državljana, a ne možemo to sve strpati u jednu direktivu, jer su te kategorije previše različite, presložene. Njihove karakteristike su previše različite, ima, ima više razlika od sličnosti. Čestitam se Sili na njenom e, mukotrpnom radu E, mi i naše gledište se malo razlikuje e, u svijetu zapošljavanja, no uistinu trebamo naglasiti e, uspostavljanje najbolje moguće ravnoteže. Tako da u humanitarnom smislu što se tiče jednakih prilika ne smijemo iskorištavati te ljude, ali istodobno moramo uzeti u obzir postojeće okolnosti koji su vrlo teške u, između različitih državi članica i moramo pronaći najbolje rješenje. Ne smijemo zaboraviti načelo subsidijarnosti jer u nekim slučajevima države članice moraju e, moći same odlučiti što se događa na njihovom teritoriju. Hvala. Hvala lijepo na vašem komentaru i prilogu u ovoj raspravi. To je vrlo korisno. Samo da vas podsjetim da tijekom sastanka 17. listopada Libe odbora. E, sada ću nešto reći, vezano za budućnost. Točka 8 je odgođena. Dakle, gospođa Benova nije danas mogla doći, pa ćemo e, održati razmjenu gledišta, no ipak ćemo odrediti datum za amandmane kako bismo mogli nastaviti s ovom točkom. Dakle, 24. rujna je datum za podnošenje amandmana do 12 sati. Molim vas da to primite na znanje sada sam zapravo želio otvoriti jednu novu raspravu, e, javnu raspravu, no sutra u devet jutro e, je to na dnevnom redu, pa ćemo, danas možemo okončati našu raspravu. Imate dovoljno vremena da se odmorite do e, sutrašnje javne rasprave. Hvala vam na vašoj nazočnosti, nazočnosti i ovime zaključujem ovo zasjedanje. Hvala. <laughs>